da se ruralna područja isprazne od ljudi. Moramo podržavati i Erasmus. Veliki broj glasova je bio za ovaj amandman. U trijalogu želimo postići neke mjere za agroprehrambenu industriju zbog uvođenja novih carinskih pristojbi od strane SAD-a protiv naših poljoprivrednih eh, prehrambenih proizvoda. To nema veze s trgovinskim ratom eh, koje je SAD započeo sa EU-om, eh, odnosno naši poljoprivrednici ne smiju plaćati za to račune. Dakle, hvala vam što ćemo podržati poljoprivrednike u Europi. A sada gospođa Cenoka. Hvala. Ja sam glasala za opći proračun jer podržava programe za mlade, znanost i klimatske e, projekte, ali se protivim nekim projektima u bloku 50. Sigurana sam da oni e, koji se slažu e, s tim nisu shvatili što se događa. Niko pametan ne može e, glasavati za ovakve strašne stvari. Dakle, ovdje samo postoje tvrdnje i pretjeranosti tko može to mjeriti? Jedan nedavan primjer iz moje države Stratkom pokazuje dezinformacije e, u tekstovima velika poduzeća e, se e, muče mediji prenose iste informacije Belarus loše o tome izvještava. Hvala kolegice Štanoka. Riječ ima kolega Palmer. Hvala. I ja želim naglasiti nastavak podrške programu Erasmus+. plus No ponovo želim izraziti e, trajnu e, sumnju i nesigurnost kada je riječ e, o Brexitu, odnosno Ujedinjena kraljevina, hoće li ostati u Erasmusu. Tisuće mladih ljudi su doživjeli dobrobiti tog programa. 94% obrazovanja obrazovnih institucija ne bi e, mogla e, sudjelovati više u tom programu ako Ujedinjena kraljevina ne bude sudjelovala i mladi u Ujedinjenoj kraljevini e, nisu mogli glasati na referendumu 2016. godine. Stoga pozivam vladu Ujedinjene kraljevine da osigura dalje sudjelovanje u projektu Erasmus. Hvala kolega Palmer. Sada riječ ima kolega Kelly. Hvala. Kao i kolegica govorit ću svojim jezikom. Drago mi je bilo podržati ove prijedloge jer su to vrijedni prijedlozi. To me podsjeća na staru krilaticu da ako e, mlade hvalite oni će ići za vama Erasmus Plus će im omogućiti da putuju po Europi, a i da se lakše zaposle. To je dobro. Također mi je drago podržati preporuke za klimatske promjene, odnosno borbe, borbu protiv klimatskih promjena. To je dobro ako želimo postići svoje ciljeve sada je to postalo vrlo žurno. Mnogim zemljama je to teško i zato je ispravno pomoći im financijski. Stoga mi je drago što sam mogao podržati taj izvještaj jer će pomoći ljudima u Europi općenito. Hvala. Hvala kolega toliko o obrazloženju glasovanja. Sada prelazimo na obrazloženju glasovanja kad je riječ o izvješću kolege Sarvama razrežnice za 2017. godinu Europski potporni ured za azil. Kolega Ros, izvolite, imate riječ. Hvala. Dakle, Temeljni zadatak EASO je osigurati da se e, politike bolje poklapaju odnosno e, usklađuju e, nakon problema 2016. godine ti su se problemi ponovo pojavili 2017. Olaf je otkrio nepravilne postupke u raspisivanju javnih natječaja, e, loše upravljanje, e, e, kadrovsku politiku, kršenje pravila na zastrašivanje osoblja Dakle, ako se sve to ne popravi, EASO nema pravo postojati. Mi se zalažemo za potpunu transparentnost i zato se s ovim nismo mogli složiti. Hvala gospodine Rosada, gospodin Polčak. Hvala. Svakako, e, Agencija za azil je jedan od naših prioriteta na području sigurnosti i e, kada je riječ o valovima nasilja e, među pojedinim izbjeglicama na Malti to je neprihvatljivo a svakako je neprihvatljivo i ono što se događalo u agenciji. Ja sam podržao rezoluciju o razrižnici za 2017. ali Svakako je u tom razdoblju bilo puno problema s javnom nabavom i drugih afera. Dakle, 10 posto e, isplata te agencije su e, bile pogrešne bilo je e, sumnji kada je bila riječ o zapošljavanju direktor je morao dati ostavku odnosno ravnatelj mi trebamo transparentnu agenciju hvala Hvala kolega Polčak. Zadnji koji će dobiti riječ u ovoj točki gospodin Kelly. Ja sam poput e, gospodina Polčaka glasovao protiv e, ove razrišnice e, razrešnicu su kritizirali razne agencije uključujući i revizorski sud i olaf bilo je sustavnog nepoštivanja pravila kada je riječ o isplatama, o e, javnoj nabavi, e, prisvajanje e, europskih sredstava, kršenje zaštite podataka, loše postupanje sa zaposlenima. To je sve neprihvatljivo u ovakvoj agenciji, stoga podržavam odbijanje i poput gospodina Rusa smatram da je potpuna transparentnost neophodna i da ćemo se morati ponovo pozabaviti ovom temom. Hvala kolega Kelly. Toliko o obrazloženju glasovanja vezano uz izvješće kolega Sarvama. Sada obrazloženje glasovanja uz izvješće kolegice Garcia Munoza koje se tiče različnice za 2017. opći proračun EU-a, Europsko vijeće i vijeće. Gospodin Polčak, izvolite imate riječ. pane za udjelenje slova. Ja... Hvala još jednom na riječi. Želim se usredotočiti na razrješnicu kad je riječ o Europskom vijeću i vijeću. Moramo naglasiti ovlasti parlamenta, a to je jedino izravno izabrano tijelo u Europskoj uniji i ima proračunske ovlasti, uključujući ovlasti za davanje razrješnice. Ovdje osjećamo e, dugoročne interinstitucionalne napetosti između parlamenta parlamenta i Europskog vijeća i vijeća. Naš legitimitet se ne smije osporavati ako želimo da se ovaj proračun izdvoji i da bude transparentan, e, pa o njemu se uopće ne raspravlja. Stoga smatram da predstavlja kršenje naših ovlasti, tako da ćemo to morati riješiti dugoročno. Hvala. Kolega Newton Dan ima riječ, izvolite. Thank you very much. Puno hvala. Nisam mogao podržati prijedlog da se odbije razrješnica na vijeće ministara. To je jedno grozno tijelo koje je taj novito i koje e, šteti povjerenju javnosti u Europsku uniju. Oni moraju srediti e, svoju kuću, ali odbijanje razrješnice je pogrešan korak. Onda će oni e, glasati protiv našeg proračuna, pa će se to tako vrtiti u krug Puno bolje bi bilo da naglašavamo pojedine primjere načina na koji vijeće trati novac e, sastanci na egzotičnim lokacijama kad nemaju e, puno toga na dnevnom redu. E, to bi bio način da ih posramimo, da ih natjeramo da budu transparentni i da novac poreznih obveznika troše na pravi način. Hvala Dan. Na kraju Kolega Kelly, izvolite. Hvala. Jasno je još jednom da Europsko vijeće i vijeće još uvijek nisu odgovorili na pisane pitanja parlamenta. E, uz to vijeće nije uzelo u obzir preporuke koje je predložio parlament u rezoluciji o razrješnice 26.3.2019. To nije prihvatljivo i mi trebamo poslati poruku e, vijeću da se to mora ozbiljno shvatiti. Ovaj dom e, već dugo ima stajalište da sve institucije moraju biti transparentne i odgovorne građanima Unije oni moraju obavljati svoje dužnosti, a mi moramo paziti da tako i bude. I parlament tu ima važnu ulogu. Hvala kolega Kelly, toliko o obrazloženju glasovanja vezano uz izvješće. Kolegice Garcia time smo došli na kraj ovog dijela dnevnog reda. Svima koji su nazočni želim sve najbolje i slasta isto tako do 15 sati prekidamo ovu sjednicu. Hvala.